Krećemo na posao. E, zapisnik e, jučerašnjeg zasjedanja e, je dostupan. Imamo li kakvih primjedbi? Očito tomu nije slučaj. Dakle, prihvaćen je, usvojen.